prema našem poslovniku e, vam saopćavam da nije bilo zahtjeva za glasanje u vezi sa ispravkom koja je zatražena juče pa s time vrijedi e, važi za usvojenu Mađarske vlasti, nadležne vlasti su mi poslale zahtjev za ukidanje meteta gospodina Bele Komača prema članku 9 poslovnika. Taj zahtjev sam uputio nadležnom odboru za pravna pitanja koji će od mađarskih vlasti tražiti dodatne informacije ako bude smatrao potrebnim kako bi